Äh, kolege i kolegice, nastavljamo. O protokolu jučerašnjeg zasjedanja imamo usvojene tekstove, oni su raspoloživi. Imamo li prigovore? Prigovori ili se samo javljate za riječ? Javljanje za riječ u redu. Znači, imamo li prigovore? Da, ću vam riječ. Izvolite, 839, a Garcia, u redu, znači nije to prigovor na sam protokol. To znači da je on usvojen. Drage kolege i kolegice, idemo dalje. Dakle, prva točka dnevnog reda za popodnevno zasjedanje izjave Europske komisije o preporukama za pokretanje e, pregovora između Europske unije i Sjedinjenih država. E, gospođo Pirinica Malstrom, izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo predsjednice. Dobar dan, časni članovi. No, zajednički sporazum između predsjednika Junkera i Trumpa od e, lipnja prošle godine. Tu vidimo da je akcent na jednom pozitivnom programu za trgovinske pregovore i odnose s njim državama, našim najvažnijim trgovačkim partnerom. Uspjeli smo smanjiti tenzije u ovom veoma važnom odnosu tim sporazumom. Od srpnja na ovamo e, susrela sam sa svojim američkim pandanom pet puta. Pogledali smo još jednom program rada i e, sve aspekte koji su bili u zajedničkoj izjavi. Na zadnjem sastanku vidjeli smo koji je E, napredak na raznim predmetima kojima se bavi radna skupina i isto tako usvojili smo dakle e, ostajanje za početak pregovora. Na vijeću pravo dinamiku da u narednim tjednima zaključimo posao dakle, za oba pregovora. Jedna, brisanje tarifa za industrijske proizvode i druga stvar, procjena usklađenosti. U potpunosti smo predani provedbi ove zajedničke izjave u aktualnom obliku i ponavljam, Budući pregovori neće se e, dodirnuti poljoprivrede. Sigurno sam da je ovaj visoki dom u potpunosti svjestan važnosti transatlantskih trgovačkih spona koje predstavljaju glavnu arteriju e, svjetskog gospodarstva. Što se tiče smislenog programa rada, radne skupine, definirati to bit će nam e, svima na korist. Obzirom na razmjere te trgovine, u uklanjanje tarifa, bez obzira na to što su već e, prilično niske, dovešće do velikog smanjenja troškova proizvodnje za e, aktere u gospodarstvu. Mnogi s obje strane Atlantika rade s veoma malim profitima zbog toga što su u nekom slučaju tržišta mala. Ovo je dakle e, smislen sporazum o e, e, industrijskim robama i tarifama i to bi svima s obje strane Atlantika dalo veliku prednost između ostalog i u smislu toga da budu konkurentni na globalnoj razini Biće 8% povećanje, dakle i 9%, otprilike 26 milijardi eura povećanja, dakle u smislu import eksporta s obje strane. Što se tiče procjene usklađenosti standardi i regulatorna pitanja, to znači da bismo mogli to iskoristiti za daljnje ostvarivanje prednosti u smislu industrijskih proizvoda. S dionicima smo razgovarali prošli tjedan i zamolili smo ih da daju svoje prijedloge. Nadamo se da ćemo dati njihovu potporu za e, raspravu i pregovore s jedinim državama na tom području. U potpunosti sam svjestan da neki među vama ovdje misle da ćemo pregovarati pod određenom prijetnjom tu vam želim zajamčiti da sam veoma jasnu poruku poslao našim bandanima u Sjedinjenim državama i još prošli tjedan, ali isto tako i u priješnjim prilikama. Unilateralni trgovinski potezi sa strane Sjedinjenih država što se tiče uvoza iz Europske unije naštetit će našim pokušajima u ovom važnom trenutku da ojačamo transatlantsku trgovinu također sam rekla. Ne bismo to sami izabrali, no ukoliko bude unilateralnih poteza s američke strane, mi ćemo odmah reagirati, što znači da bi se pregovori obustavili. I to stoji i u nacrtu direktive za pregovore. Također bismo odmah krenuli s rebalansiranjem, konkretnim mjerama. Nadam se da će razum prevladati i da takve situacije neće doći, što znači da ćemo na obostranu korist surađivati i dalje u izgradnji ovih trgovinskih odnosa. Još jednom, e, blagovremeno usvajanje ovih mandata bio je dobar signal dobre volje da Europske unije da ispune ono što stoji u izjavama predsjednika iz srpnja prošle godine, ni manje ni više. Inače bismo stvorili nekonstruktivni e, ciklus e, koji ne bi doveo ni do čega dobroga u ovom smislu. Nadam se da ćete u tom smislu podržati naše pregovore sa Sjedinjenim državama. Važnost vaše potpore je naravno od veoma velike važnosti pokazala bi jedinstvo među institucijama Europske unije, a to jedinstvo je naša prava najvažnija snaga. S druge strane, ukoliko ovaj dom odluči glasovati protiv ovih pregovora ograničenih razmjera, to bi narušilo ravnotežu koju smo postigli prošlog srpnja u izjavi a, a ta je izjava temelj toga da smanjimo tenzije. A, isto tako, time bismo poništili sve ove kreativne ideje koje su sada u opticaju da smanjimo te tenzije. Što se tiče automobila, naročito obzirom na to da je to dio našeg prijedloga, mnogo je bolje za transatlantske odnose da se tarife na automobile smanje na nula posto. Bolje za proizvođače, za radnike, za potrošače, a u svakom slučaju bolje od povećanja tarifa na automobile i rezervne dijelove. U svakom slučaju ja ću veoma pažljivo saslušati vašu debatu i ideje i preporuke i ponavljam. Kad krenemo s pregovorima, konstantno ćemo informirati ovaj visoki dom o svim aspektima rasprave kao ostalom i uvijek što se tiče trgovinskih pitanja. Hvala. Hvala, gospođo povjerenice. A sada naši e, govornici u ime klubova. Kao prvo, PP e, Kristo Rovol, izvolite. Minutu i 30 sekunde. Hvala, gospođo predsjedajuća. Gospođo povjerenice, kao prvo, želim izraziti poštovanje naspram vaših napora da se ponovo normaliziraju transatlantski odnosi na planu trgovine, a to možemo samo konstruktivnim pregovorima koji će dovesti do drživih rezultata. Zbog toga preporučam Visokom domu da u glasovanju u potpunosti dakle, podrže pregovore i mandat za njih. Svima nam je u interesu da do najveće mjere dakle, iskoristimo ono što nam je zajedničko s jednim državama i time doprinesemo smanjenju napetosti u transatlantskim odnosima. E, međutim, Komisija također mora e, veoma, veoma oprezno krenuti u to, jer bilo kako je zaoštravanje da samih formulacija neće doprinijeti e, ništa u korist onih koji će zapravo podnijeti e, štetu i troškove svega toga, mislim na proizvođače. Umjesto toga moramo sve učiniti dakle, da Sjedinjene države i Europu ponovo dovedemo za jedan zajednički pregovarački stol ukoliko u samim pregovorima dakle ne bude nikakvih rezultata u najmanju ruku možemo reći da smo učinili konstruktivni e, pokušaj da te odnose postavimo na novi temelj a ukoliko bude rezultata, ne samo da ćemo smanjiti tenzije, nego ćemo imati isto tako i interes u tome da ćemo razgraditi e, prepreke slobodnoj trgovini. Još jedna stvar, svijet ne čeka, mijenja se, napreduje trgovina se moderniriza u tom smislu i mislim da je dužnost velikih e, demokracija da e, sudjeluju u tome. Hvala i izvolite SND, gospodin Lange, dvije minute. Hvala, gospođo predsjedajuća, e, gospođo povjerenice. Nećemo pregovarati s pištoljem prislovljenim u sljepočnicu. što je često bio eh, nažalost načelo pa prema kojim je dakle pregovarala Europska unija u nekim posljednjim pregovorima, a sada imamo pred sobom Trumpa. Pitamo se što se promijenilo. Dakle, imamo dakle tarife na čeliki i aluminij, imamo isto tako tarife na španjolske masline. Postoji prijetnja novih tarifa na eh, auto i avionske uh, rezervne dijelove. Što se tiče pritiska Sjedinjenih država, ništa se nije promijenilo. S naše pak strane učinili smo mnogo ustupaka. Uvoz e, tekućeg plina iz Sjedinjenih država je još uvijek na 180%, isto tako uvoz e, e, sojnih sjemenki. 100% povećanje, 100% povećanje. Komisija je dakle u svim tim procedurama učinila premalo. I ukoliko sada uključimo i biodizel u sve to, to će dovesti do e, dodatnog povećanja e, stopa uvoza za američke sjemenke soje. Dakle, tu smo učinili dakle, toliko mnogo ustupaka. Pitan se gdje su Amerikanci učinili postupke, kako smanjiti pricak njihove strane. Ne vidim na tom planu ništa. I dok je tako, Mislim da moramo biti jako svjesni toga da i mi moramo našu, naše stajalište formulirati na isti način. U srpnju prošle godine odlučili smo da neće biti sporazuma dok ne bude provedbe e, Pariškog sporazuma o klimi. A danas, nekoliko sati prije ove rasprave, govorili smo upravo o klimi, o klimatskim pitanjima. Međutim, to ne vidim dakle, u prijedlogu mandata, čak ni procjenu utjecaja o, o klimatskim učincima. Ne. Mi moramo sami dakle, formulirati vlastite kriterije. Za mene vrijedi da je pravo vrijede postojeći zakoni, a odbijam prihvatiti to da vrijedi zakon jačeg. Hvala. E CR, zaradim, izvolite minutu i 30 sekundi. Hvala, gospođo predsjedajuća, gospodine povjereniče, dragi kolege e, transatlantska trgovina je kamen temeljac dakle e, svjetske trgovine. Naši klubovi su dakle predložili mandate o tarifama za industrijske e, proizvode i druga stvar, dakle, što se tiče procjene usklađenosti. Trebamo, dakle, s jedne strane smanjiti tenzije, a s druge strane to će donijeti veliku prednost i dobitak e, poslovnim subjektima i potrošačima u Europskoj uniji. Brisanje visokih tarifa na e, ručne proizvode poput E, odjeće i obuće, e, stvorili bi dakle nove prilike i povećalo konkurentnost naših industrija. Naši MSP-ovi bi isto tako imali tu čitav niz prednosti u smislu konkretnih kriterija i zahtjeva za e, ovjeravanje, certifikaciju u okviru dakle okvira usklađenosti. Međutim, jedan važan uvjet jest pregovori ne mogu biti uspješni ukoliko ne, ne razgovaramo o tarifama o čeliku i aluminiju i da se to briše. Treba nam isto tako više jasnoće o nekim aspektima u automobilskom sektoru i sva pitanja koja se tiču usklađenosti standarda i kriterija, isto tako i pravila koje se tiču podrijetla. Kako će to funkcionirati? Smatram da i e, Europa i Amerika moraju dakle naučiti e, lekciju iz četvrgodišnjeg pregovora o TTIP-u, znači što se tiče dakle tarifa carinskih pitanja i e, regulatorne suradnje. TCR se u svakom slučaju nada da to može biti temelj na koji će se, ćemo se nadovezati na konstruktivan način u nadolazećim godinama. Hvala, Alde. gospođa Šakre, imate dvije minute. Hvala, gospođo predsjedajuća, gospođo povjerenice, kolege. Trgovina koja se temelji na pravilama važna je za naše otvorene ekonomije, znači da zbog toga RV će za većina rasta tijekom sljedećih desetljeća odbiti izvan Europske unije. Uzmite Kinu koja ne poštuje trgovinska pravila, a nažalost i u slučaju Sjedinjih država vidimo administraciju koja je nepravedno e, formulirala, e, opisala dakle Europsku uniju kao prijetnju svoje sigurnosti kako bi opravdila tarife za čelik i za aluminij. A s druge strane, dakle, postoji NATO savez i to nikako zajedno nema smisla. Bilo kakve eskalacije u trgovinskim odnosima sa srednjim državama imaju ozbiljne posljedice, zato je od krucijalne važnosti da nastavimo razgovarati i da pokušavamo nešto i dogovoriti. Neko se mora ovdje konačno početi ponašati kao odrasla osoba za tim stolom. Oni u našem domu koji neće podržati komisiju, nadam se da ćete shvatiti da će e, e, dakle ambasador i drugi iz Trumpove administracije to interpretirati kao nemogućnost Europske unije da donosi prave odluke, a to nam nije u interesu. Umjesto toga podržimo komisiju za početak pregovora na temelju e, jednog ograničenog programa. Ovo nije dakle odlođenje TTIP-a. Uh, ukoliko podržimo otvaranje ovih pregovora, ali isto tako jasno kažemo koji su uvjeti s naše strane, prije zatvaranja pregovora angažirat ćemo se na najsmisleniji mogući način. Također posjećam kolege da ne smiju koristiti sporazume koje postoje s trećim zemljama kao uh, štab kojim ćemo mlatiti te treće zemlje, jer ćemo na taj način podkopavati bilateralizam uopće s onim zemljama s kojima i trgujemo. Sjetite se samo primjera Kine. Sjetimo se dakle što ovdje možemo dobiti, ali moramo isto tako veoma pažljivo pratiti sve e, što je e, moguće i izgubiti. Mi podržamo komisiju, moramo pokazati jedinstvo kao Europa, naročito u konfrontacijama e, s Trumpovom administracijom. Hvala. Za zelene i izvolite, gospodin Žedo, dvije minute predsjedateljice, povjerenice, dragi kolege. Donald Trump je isti čovjek koji je prije par godina rekao da je topno zatopljenje totalna prevara. To je koncept koji su izumili, koji je izumljen za e, Kinu i od strane Kine kako bi američki sektor učinili nekonkurentnim. Još prije par tjedana kada je američki kongres radio izvješće o klimi 300 znanstvenika govorilo je koliko je dramatičan utjecaj e, na klimu industrije pa i SAD, u sad a predsjednik Trump rekao ja u to ne vjerujem. Dakle, taj isti predsjednik Trump svih ovih zadnjih mjeseci stalno je potpirivao vatru Brexita podržavajući najradikalniji Brexit i kritizirajući čak i samu Terezu May uh, u pokušajima da dođe do rješenja surađujući s Europskom unijom. I tog, s tim istim predsjednikom vi hoćete danas pregovarati, s tim predsjednikom tom predsjedniku dajete, spremni ste dati jedan dio naše suverenosti, naših vrijednosti. Čuo sam čak i od strane naših prijatelja sociodemokrata koji su, evo, sada ponovno došli do razuma i rekli ne pregovara se s predsjednikom koji stavlja metak, odnosno revolver na čelo. Ne pregovara se s nekim tko prijeti ujutru, popodne i navečer. E, Dakle, ako imamo dovoljno hrabrosti, ako u ovom trenutku želimo pokazati da je Europska unija gospodarska sila, politička sila, ako želimo pokazati da Europska unija brani svoje vrijednosti e, glede klime i svih tema koje se tiču socijalnih aspekata zaštite okoliša, onda u, tom slučaju ne možemo započeti pregovore sa sjednjim američkim državama. To je naivnost i reći počet ćemo pa ćemo onda s vidjeti kako se stvari razvijaju. Ne, ne može se danas pregovarati s jednim američkim državama jer taj predsjednik ne predstavlja, ne zastupa naše vrijednosti, on je opasnost za naš e, i gospodarsku i demokratsku e, suverenost. Hvala, gospodin Scholz, Gue izvolite, minuta i 30 sekundi. Hvala, gospođo predsjedajuća, gospođo povjerenice. Predsjednik Trump je zaprijetio, dakle, um, i riječima koje su nam poznate ukoliko dakle ne pristinemo na uvjete. Kao da gledamo neki western. Sjećate se još pred godinu dana Dakle, priča se ista priča, želimo li sada kapitulirati. E, doista se čudim, dakle, vijeću da je pristalo dakle, na ove uvjete i da sada zato traže mandat vijeće i komisija. Zbog toga jer time zapravo štetimo vlastim načelima. Iako bi se otisalo dakle, preko 90% dobara i proizvoda koji bi bilo dakle, predmet te e, trgovine, nemamo prave studije između ostalog e, za okoliš i za moguće poslige, posljedice Isto tako ako stvari stoje e, s proizvodnjom dakle, tih, e, tih e, roba i proizvoda dobara. Isto tako znamo što je odluka Trumpove administracije glede Pariškog sporazuma. Odlučili su okrenuti leđa tom sporazumu u tom smislu, što se mene tiče, oni su se sami diskvalificirali kao pregovarači, pre, pregovarački partner. Mi znamo dakle što Trump želi stvoriti dakle određene povlastice za njihove poljoprivredne proizvode, što će se naravno odraziti kako na našu poljoprivredu, tako i na naše poljoprivrednike. Radi se dakle o milijunima i milijunima europskih građana i to moramo imati na umu. Gospođo povjerenice, ja ću u svakom slučaju tijekom glasovanja e, preporučiti da se e, uzdrži e, to ovlaštenje vijeću da počne s pregovorima. Hvala sad gospođa Begine FDD, minuta i 30. Hvala, hvala. Što se tiče našeg položaja u odnosu na drugu verziju, u drugu verziju TTIP-a nije se ništa promijenilo, a komisiji na se promijenio obzirom na to da, e, koliko čujemo iz američkih izvora, poljoprivreda dakle će biti uključena. To znamo mi što plaše Amerikance. Nismo mi ti koji trebaju pružiti ruku Amerikancima. Mi smo već učinili svoje. 77% dakle iznad, dakle, iznad njihovog e, E, e, praga i preko 100% više u odnosu na prirodni plin. Dakle, oni su ti komare pružiti ruku. I prije no što i počnemo s pregovorima, želimo dakle da oni kao prvo dakle uklone dakle tarife, više tarife za e, čelik i za aluminij isto tako i za automobilsku industriju. Želimo nove pregovore u redu, ali izbrišimo sve ono prije, krenimo od nule i, i izbrišimo prije svega sjećanje na TTIP, e, što je e, e, sjelo paniku među europskim građanima godinama i godinama. I ono što je najvažnije, ne zaboravimo našu poljoprivredu. Gospođa Žame NF, jedna minuta, izvolite. Hvala predsjedniče, uvaženi kolege. Ova rezolucija prava je mistifikacija. Izvorni tekst u potpunosti je na odboru promijenjen od strane Saveza ultraliberala u kojima su bili Alde, Pučan i Ecer, jer neki od naših kolega su odlučili žrtvovati političke potrebe za interesima, osobnim interesima. Dakle, prije nego što smo uopće počeli pregovarati, trebali smo zaštiti svoje interese. Sada hoćemo pregovarati prije nego što dobijemo jamstva, solidna jamstva za zaštitu e, poljoprivrede, odnosno isključenje poljoprivrede i zaštitu automobilskog sektora i napraviti ocjenu učinka na sektor ribarstva. Tko može vjerovati da sporazum koji, za koji će nam trebati 10, 15, 20 godina da se pregovara neće biti potpisan ako samo jedan od tih e, uvjeta ne bude ispoštovan na kraju pregovora? Nitko. Dakle, moramo po svaku cijenu nametnuti svoje, odnosno predstaviti svoje uvjete Sjedinjim američkim državama prije što sjednemo za pregovarački stol, a ne suprotno postupati. Hvala. A, sada kolege i kolegice dakle, su se izjasnili u ime klubova, a sad imamo dalje govornike. Dakle, gospodin Franka, minuta. Hvala predsjedavajuća, povrednice, Junkerova komisija, E, odlučila je ispraviti svoju trgovinsku politiku e, nakon odluke SAD-a da se povuče iz trgovinskih sporazuma. Dakle, sankcije i prava e, odnosno na španjolske masline, odnosno carne na španjolske masline i maslinovo ulje nisu način da se počne sa pregovorima i to se sve također tiče i prerađenih proizvoda i tarifa koje se tu nameću. Dakle, povjerenic treba znati da treba držati, e, treba zadržati načela. Čujem kolege koji se spominju ta, ta, ta principe, ali povjerenice, trebate raditi za trgovinu koja će biti temeljena na pravilima, na reformi svjetske trgovinske organizacije, sporazumima iz eh, Pariza i ne odustati od sporazuma s Mercosurom, Australijom i Brazilom. Hvala. Gospodin Boštinaru, minuta, izvolite. Najljepša hvala. Povjerenice, svi se mi ovdje slažemo da su transatlantski odnosi su se suočeni s velikim brojem prekida izazova u kratkom razdoblju, no ipak sam uvjeren da dugoročne veze opstaju i moraju opstati i biti jake. Danas je važno za Europsku uniju da, poduzme, da poduzme sve moguće zaštitne mjere kako bi zaštitila unutarnje europsko tržište, naše radnike u industriji. Trebamo čvrsto i brzo se suprotstaviti nametanju bilo kakvih novih e, poreza, carina od SAD-a, ali istovremeno moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo smirili strasti i izbjegli trgovinski rat koji bi mogao eskalirati i uveliko ugroziti obje strane. Znamo da je najbolji način da se izbjegne nove, e, nove carine, da e, se razgovara i e, uzgaja povjerenje. Dakle, pozdravljam inicijativu predsjednika Junkera i povjerenice Malmstrom da se započne pregovore za ograničene sektorske pregovore sa SAD-om. I imam za kraj jedno pitanje, povjerenice. Ako kažemo ne pregovorima sa SAD-om, a s kim ćemo onda pregovarati u budućnosti? Hvala. Hvala, zastupnica Hranzova. Imate jedan minut, izvolite. Hvala, povjerenice. E sada Europa uvijek su bili prirodni partneri. Mi imamo zajedničke vrijednosti, suočeni smo sa istim e, zajedničkim prijetnjama. Dakle, u svim e, vezama i odnosima ima uspona i padova. Usprkos e, svemu naši zajedničke vrijednosti i interesi su zajedni, su jaki. Dakle, e, čvrsto smo se oduprli carinama na e, željezo aluminija i istovremeno je Europska unija pokazala odrešto da je spremna naći rješenje i surađivati. Dakle, poruka je jasna, trebamo surađivati. To nam je potrebno za naše poslovne subjekte i otvaranje, za stvaranje novih radnih mjesta. Naše tržište, resursi, sigurnost, naši građani E, su međusobno ovisni i tekako i tome to će biti sve više i više slučaj. Tako da se nadam da će ovaj parlament podržati pokretanje pregovora. Možemo uvijek izvojevati pobjedu e, u pregovorima, ali ćemo zatvoriti ako zatvorimo vrata. Izgubit ćemo ako budemo zatvorili vrata e, SAD-u. Hvala. Sljedeći je gospodin Butikofer. Izvolite, imate jedan minut. Mm, gospođo predsjednice, gospođo predsjednice kolega, posjet predsjednika Junkera u srpnju u Bijeloj kući bio je bilo nešto genijalno. Da je komisija brzo odmah nakon toga dala mandat, mislim da bi naša današnja pozicija bila bolja. Međutim, taktika je bila kriva i na taj način potrošen je politički kapital, a i vrijeme zbog straha od javne rasprave i zbog nerealnih procjena u smislu vjerodostojnosti e, američke administracije. I sami ste rekle, gospođo povjerenice, unilateralne akcije u trgovini bi naštetili dakle naše šanse za poboljšanjem i jačanjem transatlantskih trgovinskih odnosa a e, Sjedinjene države se nama pak obraćaju komandnim tonom i mogu reći, dakle, ukoliko se ponašamo kao pas kojeg je neko istukao, onda bolje od ovoga ne možemo ni očekivati. Ja se bojim, ali bojim se nečeg drugog, bojim se preslabog mandata i zbog toga ćemo glasiti protiv toga i e, prisličimo vas na taj način da nam priložite jači bolji mandat. Hvala, gospođa Sanchez Kaledente i minutem. Hvala predsjedateljice. Danas raspravljamo, jutro smo raspravljali o klimatskim promjenama i desnica je imala puna usta praznih e, obveza, ispraznih obveza. Čak je i zastupnik e, povjerenik Kalnjete zvučao kao da se brine za budućnost zemlje. Ali, evo, strah je slušati Gretu Thunberg kada ona e, uzme riječ u svoje ruke i no, ovdje imamo savršen e, primjer, e, dakle uzmete TTIP, e, TTIP, promijenite mu ime i mislite da će sve to proći neprimijećeno. Dakle, gospođo Malmstrom, vi ste se zalagali za to da sporazum iz Pariza se usvoji i prođe. Mi svi znamo što Trump misli o tom sporazumu, on ga ignorira. No, biznis je biznis i čini nam se da je za vas to važnije od budućnosti planeta. I s obzirom da smo porazili te, te tipe jednom, mi znamo kako to treba raditi, treba informirati ljude i mobilizirati, ali tu je i mladež koja stoji uspravno sa mladim feminičkim pokretom i oni to neće dopustiti, dakle, da politika ugrozi, našu budućnost. Treba nam novi trgovinski model i treba djelovati pravovremeno. Hvala gospodin Dartmut, imate riječ minuti i pol. Hvala predsjedateljice. Njemački auto, njemačka autoproizvođači izvoze aute u SAD u vrijednosti od 20 milijardi dolara 2017. 2015. to je bilo više od 26 milijardi, a bez, ne uzmeću u obzir da njemački automobilski sektor e, nema skoro nikakav utjecaj na e, američku regulativu u automobilskom sektoru, ipak su uspješni. No pređimo na, dakle, američke carinske tarife, E, od e, su 2,5, a evropljani nameću tarife od 10%. Dakle, to je asimetrična situacija. Američka uprava je u pravu. Što god kolege ovdje htjeli reći. Dakle, posljedično tome, američki izvoz automobila u Europsku uniju je samo mrvica. Dakle, oni izvoze dva, 28 e, milijuna vrijednosti, a ovi milijarde. Gospodine Žado, vi ne možete imati e, vladu kako vi priželjkujete u tuđoj zemlji. Ne možete <laughs> ni u vlastitoj zemlji imati vladu kako želite. Ja sam u to uvjeren e, i sam, jer to tako je već čitav niz godina. Ovo je politizacija trgovine. I u ovoj rezoluciji se pokazuje koliko je situacija teška i problematična kako bi Europska unija zaključila ove trgovinske sporazume i to je ta kazna koju će ljudi iz država članica platiti zbog politizacije trgovine koju podržavaju brojni kolege, a ja uveliko žalim zbog toga. Gospodine Dartmut, e, zastupnik Žado vam želi postaviti pitanje putem plavog kartona. Hoćete li govoriti? Sa zadovoljstvom. Izvolite. Dragi kolega, nisam dobro shvatio e, da li ste uvjereni u štetnost e, klimatskih promjena ili ne. Nisam razumio da li je Velika Britanija koja je bila važna zemlja u međunarodnoj zajednici, da li ona vjeruje i dalje u međunarodne univerzalne vrijednosti te e, zajednice. I isto tako nisam razumio da li je vlada u Velikoj Britaniji danas u vrijeme, u ovom trenutku, vaša vlada i dalje ili ne? Gospodine Dartmut, izvolite odgovoriti. Pa, u biti to, tu je više pitanja, odgovorit samo na jedno. U ovoj raspravi razgovaramo o trgovini, a ne o klimatskim promjenama. I ovo je jako važna stvar koju ja želim koju sam nastojao reći. Dakle, ne smijete iznositi relevantne stvari o klimatskim promjenama i druge relevantne stvari, imajući na umu vaše političko iskustvo, jer ako to bude tako radili, to će biti jako štetno za europljane koje tvrdite da predstavljate. Gospodine Hansen, imate jedan minut. Hvala predsjedavajuća, povrednice. Trgovinski sukob počinju kada jedna zemlja podriva industriju druge i ne poštujući pravila. Tako stoje naši odnosi sa SAD-om. I naš cilj ovdje trebao biti da zalažemo za naše za naše izvoznike. Dakle, oni koji to žele e, podrivati igraju se ruskog ruleta s našim narodom. Ne smijemo zaboraviti da 8% e, europskih e, poduzeća koji izvoze u SAD su male srednje poduzeće. Moramo imati win-win odnose ovdje u okviru pregovaračkog mandata i nadat se da će se u E, srpnju doći do sporazuma i isključiti poljoprivredu. Kao što je to Jeff Kennedy rekao, ne smije se nikada pregovarati iz straha, ali nikad se ne smije strahovati od pregovora. To bismo trebali napraviti ako imamo dovoljnu političku hrabrost, gospodine Žado. Najljepša hvala. Hvala, gospodin Kofod, imate jedan minut. Hvala, predsjedavajuća, povjerenice. Mislim da je ovo pitanje jako važno za sve nas. Dakle, da li započeti pregovore ili ne. Svima je jasno da je Trumpa bila kuća podriva i uražava sve ono za što mi zastupamo, ne samo ovdje u Europi, već i tamo u Americi. Ja sam potpredsjednik delegacije za, za odnose sa SAD-om, imam brojne kolege u kongresu koji u potpunosti se suprotstavljaju onome što svi ljudi koji sjede u Bijeloj kući e, misle da li to znači da trebamo prestati pregovarati i razgovarati s ljudima s kojima se ne slažemo, ljudima koji podrivaju vladavinu prava i trgovinu, koji dovode u pitanje svjetsku trgovinsku organizaciju? Ja mislim da bismo mi trebali pregovarati zato što je Europa jaka velesila kada se govori o trgovini. Mi smo ti koji sjedimo za upravljačkim, na upravljačkom mjestu i nikada ne, ne bismo smjeli pristati na, trgovinu, na pregovore sa SAD-om, ne bismo trebali pristati na razgovore i pregovore sa srd om dok god e, ne e, povuku unilateralno nametnute tarife. Dakle, treba pregovarati s njima, ali pošto pod pritiskom. Gospodine Kofold. Gospodine Kofold i gospodin Peterić ima plavi karton, izvolite. Da, nein? Ja, schön. Izvolite. Herr ja. Gospodin Petrić, izvolite, imate e, plavi karton. Hvala što ste pristali odgovor na pitanje, gospodine. Evo, samo da razjasnimo jednu stvar iz vašeg govora. sam, da li sam dobro shvatio da ste rekli da e, Europska unija je vele sila i koja ne bi trebala razgovarati o trgovini sa administracijom s kojom se ne slaže čak i ako je ta administracija ona stvarna velesila e, Sjedinjene američke države, dakle vi biste rađe razgovarali s onima koji su oporbi nego s onima koji su na vlasti. Dobro, jasno mi je kada se ne slažete sa ljudima na vlasti iz osnovnog iskustva, ali ako se ovdje govori o trgovini, to utječe na e, naša radna mjesta, karijere i sve moguće. Gospodine Kofold, ja mislim da ste me krivo shvatili. Možemo razgovarati sa američkom administracijom usprko svim razlikama koje imamo jer SAD su puno više od e, onoga što predstavlja samo e, Trumpova administracija. SAD je kongres gdje se ljudi ne boje e, reći, iznijeti drugačije mišljenje od bijele kuće. Dakle, mi zalažemo za trgovinu, vladavinu prava. Mi želimo jednaka pravila trgovine. Mi želimo integrirati održivost i borbu protiv klimatskih promjena u trgovinske sporazume. Dakle, mi bismo trebali e, govoriti iz ne slabog položaja, pregovaračkog položaja, već smatram da imamo jak pregovarački sporazum. Hvala, gospođo Dornano, imate jedan minut. Hvala predsjedateljice, povjerenice. Evo, Europska unija se odlučila ponovno otvoriti sporazume za ciljem ostvarenja trgovinskog sporazuma sa SAD-om, no vidimo da narodi žestoko odbacuju te slobodno trgovinske sporazume koji ih siromaše. Ovaj globalni sporazum sa SAD-om je u slijepoj ulici od izbora Donalda Trumpa i umjesto da, se, da to shvatite, tehnokrati nastoje naći e, e, nova rješenja i ovaj sporazum o kojem danas razgovaramo je dio toga, ali nema ništa pozitivno, ne možemo očekivati ništa pozitivno iz tih pregovora. Dakle, kako možemo vjerovati da će poljoprivreda stvarno biti isključena iz toga kad je već gospodin Juncker pristao povećati e, uvoz američke soje kako bi mogao u e, za kako bi mu bilo odobreno da prodaje više njemačkih modela e, automobila. Dakle, trebamo novi model koji će više poštovati ljude i vrijednosti. svake godine, svaki dan Europska unija pokazuje da postoji samo još jedno rješenje da se, da se spasimo, a to je izaći iz Europske unije. To su bile dakle javljanja klubova, a sada imamo dakle pojedinačno javljanje za riječ. E, Imam veliku molbu. Deset ljudi se javilo za riječ. Upozoravam da je preduvjet to da se držite dodeljenog e, vremena, inače nećemo svi e, dobiti riječ. Gospodin Žeživecki, izvolite. Hvala predsjedateljice, povjerenice. Imamo sporazum s Japanom. Nedavno smo usvojili i odobrili slobodno trgovinski sporazum s Afganistanom. A sada izgleda da želimo odbaciti sporazum sa SAD-om. Dakle, krajnja ekstremna ljevica misli da treba e, odbaciti pregovore. Zašto? Zašto im se ne sviđa predsjednik Trump. Ali izgleda da se on sviđa Amerikancima. Šta vi mislite, da su američki izbori bili pogreška? da je Brexit isto pogreška? Pa greške se događaju naravno, ali Europska unija ima jako ozbiljne veze sa SAD-om, na primjer u obrani. SAD mora biti naš strateški partner, a isto vrijedi i za trgovinu. Dakle, trgovina sa SAD-om je od iznimnog značaja. Hvala. Hvala. Espinjero, izvolite, minutu imate. Povjerenice, u biti ja se zalažem za dijalog i transatlantski dijalog kako bismo rješavali probleme, no iskreno govoreći ne vjerujem da su tu zadovoljavajući preduvjeti kako bismo pregovarali slobodno trgovinski sporazum sa SAD-om e, u okvirima onoga što je zamislila komisija. Važno je biti dosljedan između onoga što se radi i što se govori. A sada se obraćam svim mladima koji se nalaze ovdje i koji se bore za klimatske promjene i koji traže od političara da djeluju kako bi se riješio taj problem. Dakle, ukoliko odobrimo ovaj parlament i ukoliko se evropske institucije zalažu za borbu protiv klimatskih promjena, onda ne možemo isključiti pregovore sa SAD-om, jer to se tiče e, industrije koja je uveliko e, odgovorna za onečišćenje. I treba znati da SAD nije baš partner koji je nametnuo takve tarife unilateralno i SAD e, ugrožava Europsku uniju. Dakle, uvjeti nisu tu kako bismo uspostavili dijalog, valjan dijalog. Hvala, gospođo Tomašić. Izvolite, minutu imate. Ča

Gospođa Bilbao, jedan minut, izvolite. Hvala vam. Povjerenice, želim reći da se slažem s ovim pregovaračkim mandatom iz tri razloga. Prvo, naše gospodarstvo će tijekom sljedećih godina još više rasti, zahvaljujući e, vanjskoj trgovini i trebamo biti u potpunosti spremni na takvu situaciju jer je e, ključno da mala i srednja poduzeća mogu uspješno poslovati. I to je jedini način na koji možemo također i povećati i proširiti naše standarde koji se tiču zaštite okoliša. Također ovo nije izolirana mjera. Europa je odgovorila na neoprotekcionističke e, elemente jer potpisali smo važne sporazume primjerice nedavno s Japanom i e, s drugim akterima se također pregovara. I tu je također važno istaknuti ulogu e, žena. Neki koji imaju visoku razinu testosterona jednostavno, se, jednostavno vole ulaziti u sukobe, ali povjerenica Malmstrom je pokazala izvrsne pregovaračke vještine i e, visoku razinu emocionalne inteligencije. Hvala, gospođo Scott, na jednu minutu. Hvala. Ulazak u trgovinske pregovore sa SAD-om znači pristati na njihov pokušaj da se uništi multilateralni sustav i time bismo se pridružili e, Trumpovoj igri zlostavljanja svojih susjeda. Time bismo također zabili čavao u ljes e, budućoj europskoj politici koja se temelji na pravdi i zaštiti okološa. Imamo 12 godina za rješavanje klimatskih poteškoća i nemoguće je otvoriti trgovinske pregovore sa zemljom koja je drugi najveći emiter CO2 na svijetu i krši svoje e, obveze u području klime. Kako možemo e, tek godinu dana nakon što je SAD uveo carine na aluminiju i čelup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 ne smijemo zanemariti dakle mišljenje ove, ove prostorije i e, ljudi koji su tu zastupljeni. O, ovi pregovori mogli bi dovesti dakle u opasnost kako zdravlje, tako i okoliš. Isto tako moramo paziti na sve što se tiče poljoprivrede i e, ribarstva. Što bi bilo logično odlučiti? da zaštitimo dakle čitav naš ribarski sektor kao prvo kao prvi interes i e, europsko tržište i da ne dozvolimo američku ribu po najnižim cijenama. Protiv toga ćemo se boriti svim snagama. Koliko smo puta rekli, trgovinski sporazumi da, međutim kao prvo zaštitimo interes europskih građana. Trebaju nam zanimljiva tržišta kojima ćemo se od otvarati u korist naših proizvođača. I pitajte nas koliko god puta hoćete, međutim, naš će odgovor uvijek biti isti. Ukoliko želite ponovo TTIP, ne. Gospodin Valeza, na jednu minutu. Otvaranje pregovora ima za cilj izbjeći daljnje eskalacije u trgovinskim odnosima SAD-a i EU-a dok god se pregovori odvijaju, SAD ne može nametati carine na primjerice automobile. 85% proizvodnje automobila u Poljskoj e, proizvodi se izvoze na europsko tržište. Ali u našem je interesu, dakle, Poljske izbjeći nove carine. Isto tako, imamo energetski intenzivne sektore u našem gospodarstvu i tu je važno uzeti u obzir razliku između e, energetskih e, troškova i razlike u regulativi EU i Poljske. Također tu je uvoz ukapljenog plina iz SAD-a, to bi za nas bilo puno bolje. Hvala. Gospođo Grapini, na jednu minutu. Hvala predsjednice, povjerenice, dragi kolege. Evo imamo brojne razloge da budemo ljuti na Trumpovu administraciju. Osobno sam se puno borila kako bih e, uvrstila brojne amandmane u zadnji TTIP, ali to je propalo sve. No ne smijemo zanemariti pregovore između SAD i EU. Trebamo vidjeti što dobijamo, što gubimo. Mislim da za ovaj ograničen mandat treba otvoriti, pokrenuti ove pregovore. Jedini način da budemo sigurni E, da ćemo izgubiti bitku e, jest da se u nju ne upuštamo kao što to govorio Mirča Iljade. Dakle, trebamo imati norme, sukladnost, dakle ne želimo da nam se nameću unilateralno carine na čitav niz proizvoda i mislim da se to može valjano napraviti ne možemo ne imati sporazum s Turskom, Rusijom, Kinom, pa ni sa SAD-om. Kako ćemo razvijati unutarnje tržište e, bez toga? Dakle, mislim da morate dobiti taj pregovarački mandat. Gospodin Tarabela. Povjerenice Malmstrom, ja i dalje sanjam e, maštamo u Europi u kojoj ćemo imati koherentnost između socijalne, poljoprivredne, razvojne, trgovinske e, trgovine. Povjerenice, objasne nam koji je interes da povećamo uvoz američke soje u američk, eh, evropskom kontinentu, a ne da povećavamo biljne proteine. Reci nam zašto je zanimljivo uništavati i dalje poljoprivredu, nastaviti uništavati poljoprivredu što radite stalno. Dakle, masovna, eh, masovni uvoz soje je protiv sporazuma iz Kyoto i protiv sporazuma iz Pariza. Dakle, vi, eh, gospođo povjerenice koja dolazite iz divne zemlje Grete Thunberg, da li ćete prestati više pravice da je slušate i uspostaviti E, biti malo sukladni sa nužnom borbom protiv klimatskih promjena koja je nužna stvar stvarno. Hvala gospođa Marijarena. imate jedan minut, izvolite. Hvala predsjednice Porenice. Sve, mi se čini da sve zadovoljava i sve prolazi u Europskoj komisiji kada treba liberalizirati trgovinske e, trgovinu. Dakle, vaši argumenti možemo ih razumjeti. Dakle, kažete da stupamo u klapan sporazume sa zemljama, prijateljskim zemljama koje imaju iste vrijednosti kao mi, ista pravila poštuju. Ali recite mi, e, koje su to zajedničke vrijednosti između nas i Trumpa? E, vrijednosti o zaštiti klime, pa on je odlučio napustiti, i odustati od pregovora COP21 i Pariškog sporazuma. tiče međunarodnih normi, gospodin Trump je odlučio ne poštovati eh, pravila svjetske trgovinske organizacije. Vi koji se zalažete za svjetsku trgovinsku organizaciju i njena pravila, pa zašto želite sjeti, sjesti za isti pregovarački sto sa Trumpovom administracijom koja ne poštuje pravila koja vi tražite da budu ispoštovana? Dakle, molim vas, Dajte nam bar jedan argument koji bi nam mogao e, dokazati da ste u stanju promijeniti politiku koja uopće ne poštuje Europu. Dakle, Trumpova politika ne poštuje Europu ni na koji način. Ja ne vjerujem da postoji takav, e, takav argument i ne mislim da vam treba dati mandat danas. To je bilo to, a sada riječ vraćam gospođi povjerenici, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća, cijenjeni zastupnice i zastupnici. C. Sporazum koji je predsjednik Juncker sklopio s predsjednikom Trumpom, Trumpom jest sklopljen i pokušali su se pronaći načini i područje na kojima se može ostvariti suradnja unatoč potencijalnim neslaganjima. Razgovarali smo o ukopljenom plinu. Brojne europske zemlje žele kupovati plin iz SAD-a, a ne od drugih. I Amerikanci su se složili da će prihvatiti tu mogućnost. Dakle, to je odluka svake države članice, a ne komisije. Komisija nije tako ako kupuje plin. Povećanje uvoza soje također je rezultat tržišta. Komisija ne kupuje soju i ne sladište u Berlamonu, to je tržišna politika. Mi smo se složili prihvatiti američki program održivosti što je potpuno u skladu sa relevantnom direktivom. Također smo se složili da ćemo surađivati na reformi VTO-a. Tu postoje neslaganja, ali postoje i proces suradnje s Amerikancima i Japancima kako bismo ispisali nova pravila u VTO-u i borili se primjerice protiv državnog kapitalizma Kine. Taj rad i dalje traje. Također smo se složili da ćemo se transparentno, dobrovoljno baviti i drugim područjima i poštovati naše sustave. I složili smo se da ćemo pregovarati o dvama ograničenim sporazumima. Prvo o ocjenjivanje uskladnosti, nitko to nije doveo u pitanje danas, a drugi sporazum odnosi se na, carine na industrijske proizvode i tu smo tražili vaše mišljenje. Što se tiče predloženih mandata, oni dolaze s jasnim uvjetima. Ništa, nikakav sporazum se ne može e, sklopiti ako se ne uklone carine na aluminij i čelik neće biti uvedene dodatne carine na automobile. Također, te u toku pregovora imat ćemo vanjsku studiju i procjenu učinka održivosti. Već smo se počeli savjetovati s predstavnicima civilnog društva. Sasvim je jasno u mandatima koje, ako ih prihvatite, e, da, dakle, poljoprivreda nije uključena u pregovore. To je ograničen sporazum, odnosi se na ribarstvo, industrijske proizvode i automobile i to bi bilo u skladu sa pravilima VTO-a. E, međutim, to nije sveobuhvatni, nije potpuni trgovinski sporazum. TTIP je da dalje tu Međutim, tijekom e, Obamine administracije tu nije ostvaren napredak i u bliskoj budućnosti nije također moguće ostvariti dodatni napredak. Naravno, vi ste već spomenuli da je se SAD povukao iz Pariškog sporazuma. Kao što sam rekla, postoje neslaganja s Trumpovom administracijom, ali SAD, Amerikanci, njihova izabrana tijela, oni su svi naš prijatelj, prijatelj Europske unije i u našem je interesu pronaći područja u kojima možemo ostvariti suradnju, komunikaciju i dijalog. Upravo zato tražimo da se složite s ovim dvama pregovaračkim mandatima. Vijeće je spremno i nadam se da ćete dati svoj glas za na sutrašnjem glasovanju i zahvaljujem na raspravi. Hvala, gospođo, Gospodine, vama ne mogu ponovno dati riječ jer ste već imali plavi karton i nema vremena za to. Nažalost, žao mi je. I na kraju imali smo dakle ovo, dakle vidite i sami koji je broj, odbor za međunarodnu trgovinu i ovime e, zatvaramo raspravu. A glasovanje će uslijediti sutra. Sada je sljedeća točka dnevnog reda, pet, zajednička rasprava u europskom semestru. Koordinacija gospodarskih politika. E, gospodin van der jest izvjestitelj, dakle europski semestar, koordinacija gospodarskih e, politika, godišnje izvješće o rastu 2019. i izvješće gospođe Harkin, europski semestar za koordinaciju gospodarskih e, politika, politika zapošljavanja, socijalni aspekti u godišnjem izvješću o rastu 2019. godine. Dakle, kao prvo, gospodin Van den Kendelar ima riječ. Četiri minute, izvolite. Hvala vam. Povjereniče, kolege i kolegice. Rasprave o europskom semestru uvijek dolaze s dozom politike, i a pogotovo u, imamo nam dolazeće europske izbore. Tu se bavimo pitanjima koja su politički važna. Raspravljat ćemo o velikim izazovima, o stanju gospodarstva, o našim prioritetima i kako osigurati dobru socijalnu državu za našu djecu. Neki od vas će inzistirati na većim ulaganjima, drugi na fiskalnoj disciplini, a treći će izniti prijedloge da podupremo e, zelene projekte. Ja smatram da bi e, najbolje bilo uzeti u obzir kombinaciju sva ta tri elementa. Našim građanima ne služe jednostavne rješenja ili poluistine. Važno je da im prikažemo cijelu priču i da našoj djeci ispričamo cijelu priču. Moj sin ima dvije godine. Danas i sutra će biti ovdje u parlamentu i ja sam danas ovdje i u njegovo ime. Želim se pobrinuti da u njegovoj budućnosti postoji socijalna država kako bi se oni njegovi e, voljeni mogli osloniti na to. Želim da on bude zaštićen ako se razboli, e, da ima pravo na mirovinu. Eto, tako, tako bi trebala izgledati e, budućnost moramo razmisliti o onome što ostavljamo u nasljeđe budućim generacijama. To je sve sada na kocki. Primjerice, europsko e, stanovništvo je sve starije. To je jedan od najvećih demografskih izazova ovog stoljeća. To je samo po sebi zanimljiv trend koji dolazi sa velikim izazovima. Prvenstveno tu je trošak za mirovine za zdravstveni sustav i za skrb za starije. Ti troškovi će se dodatno povećati, što, čime će se vršiti pritisak na naše nacionalne proračune. A drugo, imat ćemo manje zaposlenih, što znači da će e, također biti veći e, troškovi. I vrijeme je da poduzmemo neke mjere. Moramo ulagati, provesti strukturne reforme i isto tako pripaziti na financije. Potrebne su nam fiskalne rezerve kako ne bismo teret koji sada imamo prenijeli na sljedeće naraštaje. Zatim strukturne reforme treba provesti kako bismo smanjili troškove koji dolaze sa sve starijom populacijom jer sve je manje radno sposobnih osoba Moji roditelji su, pripadaju naraštaju koji je čitav radni vijek proveo radeći za jednog šefa u jednom poduzeću. Naša djeca neće poznavati takav način rada. Dakle, politika treba uzeti u obzir takav novi okvir koji će omogućiti lakši prijelaz sa jednog radnog mjesta na drugi. Također je nužno osigurati dugotrajno obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje. I na kraju, ako se želimo uhvatiti u koštac s ovim problemima, moramo ulagati u budućnost, ne samo u ljudski kapital, već u produktivnost i ekonomski rast. Moramo ulagati u istraživanje i razvoj, inovacije i digitalizaciju i u infrastrukturne projekte. Današnja ulaganja donijet će rezultate sutra. Dakle, tim putem trebamo eh, krenuti kada je riječ o europskom semestru jer moramo osigurati jamstva za, e, dugoroč, za održivu budućnost. Gospođa Harkin, prvo želim zahvaliti izvjestiteljima u Sijeni na izvrsnoj suradnji koja je dovela do uravnoteženog izvješća. Podneseno je nekoliko amandmana, a uz iznimku jednog amandmana mogu podržati preostale, jer oni ne mijenjaju znatno niti tone, niti sadržaj izvješća, već koja poboljšavaju. Prvo želim reći koliko je važno da odbor e, za zapošljavanje ima vlastito zasebno izvješće e, o godišnjem pregledu e, rasta jer imamo drugačije stalište. Ta dva izvješća se dopunjuju, ali imaju različite fokuse. Ovo izvješće i prethodna dva izvješća odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja doprinose ponovnom uspostavljanju